Okay, dear colleagues, let's start uh, with point nine. Kolege, započnimo sa devetom točkom dnevnog reda. Dakle, rasprava o međunarodnim računovodstvenim standardima u Europi. Dakle, originalni nazav je dug četiri reda, dakle, to govori jasno o složenosti ove teme i zato ga ja sada neću pročitati. Već ću dati riječ našem izvjestitelju. to je zastupnik Stovojan. izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Govorimo o zamahu koji donosi, donosi privatni investitori i dionici na tržištu i zato su važni standardi kada je riječ o financijama kako bi oni dobili odgovarajuće informacije. IFRS e, od 2005. nalazi svoje mjesto u našem europskom zakonodavstvu i primjenjuje se u 160 zemalja diljem svijeta. uz međunarodne računovodstvene standarde. Njime se služe tržišta kapitala i zato su ovi standardi od javnog interesa. I zato definicija interesa mora biti transparentna i predmet javnog interesa. Govorimo i o programu rada grupe G20, uključujući djelovanje ruskih institucija kao što je Europski parlament. Parlament se dotaknuo važnih e, pitanja kao što su upravljanje SRS-om i njegova kvaliteta kao i EFRAG. Tu je riječ o programu Unije za financiranje tijekom razdoblja od, e, do 2020. Aktivnosti fond, zaklade IFRS izvješće o tom pitanju na, sa, imaju, nose moje ime, međutim e, odražali smo i niz događaja, seminara u ifrs u mi želim zahvaliti svim članovima e, stalne radne skupine FRS-a i sudionicima na tim događajima, na njihovom sudjelovanju. To je bilo od velike koristi u izradi ovog izvješća. Što želimo postići ovim izvješćem? Kada je riječ o kvaliteti FRS-a, imamo kriterij javnog dobra koji se bavi, po kojem računovodstveni standardi ne bi smjeli ugroziti financijsku stabilnost Europske unije niti onemogućiti njezin gospodarski razvoj. Support the proposal of su podržali prijedlog SB-a za ponovnim uvođenjem načela preznosti i uvođenja novog koncepta u naš e, radni okvir. Govorimo o širokoj primjeni ovih e, načela koji su sasvim u skladu sa europskim zakonodavstvom. ESB i EFRAG bi trebali među prioritetima imati ocjenu učinka svakog novog IFRS standarda, odnosno promjene trenutnog. Ovo je važna aktivnost kada je riječ o računovodstvenim standardima. Zahvaljujući doprinosu parlamenta u ovom pitanju, EFRAG i ESB su počeli vrlo oprezno pristupati ovoj ocjeni učinka. Vijeće i Europski parlament trebaju biti uključeni u ranoj fazi kada se razvijaju financijski sta, e, standardi financijskog izvješća, izvještavanja. ESB i IAS bi trebali nastaviti surađivati e, na ću nešto sporijem procesu konvergencije. Kada je riječ o upravljanju IAS-om i EFRAG-om, trebalo bi se koncentrirati pažnja na razgovore o zaštiti javnog interesa koji se mogu dovesti u vezu sa zakladom IFRS. Korištenje IFRS-a i postojanje stalnog financijskog doprinosa bi trebali biti uvjeti za članstvo u kontrolnim i nadzornim tijelima zaklade IFRS i ESB-a. E EFRAG je primijenio veću, e, veću količinu mjera koje sam predložio u svom izvješću i zato bi komisija trebala produžiti produženje programa za EFRAG za razdoblje od 2017. do 2020. Zato što kada odobrimo taj program ovdje u parlamentu, Finansiranje je osigurano samo za razdoblje od 2014. do 2016. Nekoliko riječi o IFRS-u. IFRS 9, financijski instrument. EFRG tu dao pozitivno mišljenje komisiji i očekujemo da će komisija predstaviti prijedlog za delegirane akte, vijeću i parlamentu. Istovremeno, primili smo javnu izjavu od e, sba a dakle Evropskog, Evropskih nadzornih tijela, kada je riječ o IFRS-u 9. IFRS 16 je pokrenut, pokrenuta je rasprava, a IFRS 4 koji se tiče osiguravateljskih ugovora je nešto što, na čemu se trenutno radi i u skladu sa zahtjevom SB-a koji traži kompromis vezan uz financijske konglomerate, kako primjenjivati dakle IFRS 9. Hvala lijepa na vašoj pažnji. Thank you to the rapporteur. Hvala izvjestitelju. Izvjestitelji iz Sjene u ime klubova. U ime zastupnice Beres Nenagil, izvolite. Hvala. Nažalost, prvanš nije nazočna. Ona je naime izvjestiteljica iz Sjene SID-a za ovo pitanje. Ona se ispričava i želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Stajalište je da ono sadržava primjedbe koje su iznijeli članovi Ekona u tijekom rada radne skupine vezane uz IFRS. Održali smo i razmjenu mišljenja dakle, sa predstavnicima industrije, komisije i EFRAGA. Također smo održali sastanak 1. Eh, prosinca o IFRS-u 9. Ona pozdravlja pristup koji je pozdravlja korištenje kriterija koji bi trebali biti vrlo ozbiljno uzeti u obzir tijekom tijekom postupka prihvaćanja. Riječ je naime o računovodstvenim standardima i zato se mora pronaći praktični, praktični načini kako se on valja primjenjivati. Postavlja što je postignut, postignut napredak eh, kada je riječ o EFRAG reformi i sada bi se trebali koncentrirati na zaključke koji su dogovoreni. Dakle, predlaže također produženje financiranja programa do 2020. Dijeli zabrinutost e, ovog e, tijela kada je riječ o imenovanju novog predsjednika EFRAGA pokrenut je postupak izabira, odabira, on je jako spor i to može naštetiti kvaliteti EFRAGA, dakle e, predlaže komisiji da se uključi u ovo pitanje, da se čuje dakle, snažan glas Europe. Postoje način na koji bi se izvješće moglo e, poboljšati. Mislim da ima, postoje tu legitimna pitanja vezana uz upravljanje IFRS-om i SB-om i neovisnost vezana uz PIOB. Tu je dakle riječ o financiranju, o profilu stručnjaka, to su sve ključni elementi kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa. IFRS 9 se spominje u jednoj uvodnoj najavi. Ona je izrazila žaljenje što u izvješću nema stavka koji se tiče ove nove norme. Zato bih htjela istaknuti potrebu mm, služenja IFRS-a 9, dakle dugoročnu strategiji koja je potrebna i konačno naglašava da računovodstveni standardi trebaju ozbiljno uzeti u obzir pitanja koja su povezana sa oporezivanjem, uključujući moguće porezne prijevare. Ovi aspekti sve možda mogu zanemariti kada se izrađuje zakonodavstvo, međutim treba im se dati potreban značaj, naročito u trenutnom kontekstu. I dodala bih sama nekoliko komentara ako mi dozvolite. Podupirem više konvergencije kada je riječ o financijskom izvještavanju. Ukoliko želimo da financijska nadzorna tijela investitori e, vide koja je situacija sa, sa tvrtkama, moramo svi govoriti jednakim jezikom izvještavanja. To bi bilo posebno e, korisno u, u uniji tržišnog kapitala. I mislim da je potrebno više dakle, konvergencije o financijskom izvještavanju. To bi također dovelo do smanjenja troškova. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ECR, Kesen Born ima riječ. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima Sjeni što su e, odradili ovaj odlično radili ovaj posao. Ja sam ovdje umjesto našeg izvjetelja u Sjeni, gospodina Kamala, koji danas nije mogao doći. On e, e, pozdravlja e, intenzivno bavljenje ovom tematikom u našem sazivu E, trenutna kriza u koju smo ušli e, je to učinila nužnim. Danas dakle raspravljamo o boljem sustavu, međutim tu ostaju neka neodgovorena pitanja. Na primjer, e, postoje ozbiljna zabrinutost ne samo u vezi sa kvalitetom nego i sa, sa kvalitetom izvještavanja nego i sa ulogom zakonodavca gubici koji su e, lobisti, zakonodavci, e, računovođe, bankari, svi imaju različita mišljenja o tome kako treba izgledati izvještavanje e, međunarodno računovodstveno izvještavanje i zato je bitni dio ovog postupka prihvaćena da IFRS ne smije biti u suprotnosti sa e, načelom e, e, fer istinitog i fer pogleda razumna evaluacija je ključni element toga što znači da ne smije doći do e, izmjena ni na dolje, ni na više, ni na niže. I e, apsolutno je bitno da su brojke koje se daju e, istinite i realne, jer u suprotnom može doći do toga da se dividende isplaćuju iz kapitala. Doktor Kamal smatra da bi ovom izvješću e, se moglo bolje e, objasniti e, ta problematika. Dakle, moramo imati jednu raspravu o IFRS 4, a neke zabrinutosti su već izražene na ovom odboru E, što se tiče kašnjenja, a i e, osobito što se tiče konglomerata e, osiguravatelja u okviru banaka. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodin Jecek u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa. U ime Kore želim zahvaliti izvjestitelju na dobro odrađenom poslu. Općenito mi mislimo da je vrlo važno imati globalne računovodstvene standarde koji trebaju biti usporedivi i treba nam povećana veća transparentnost. Sve je to važno za trgovinu e, tržišno natjecanje i uklanjanje trgovinskih barijera. Kora podržava i e, činjenicu da je e, gospodin Stolojan, e, odnosno pristup gospodina Stolojana u izradi ovog izvješća. sve veća kompleksnost financijskog izvještavanja je činjenica, ali trebali bismo nastojati postići ravnotežu između e, kompleksnosti i jednostavnosti. Standardi trebaju biti sveobuhvatni, tra, transparentni i visoko kvalitetni i odražavati našu ekonomsku stvarnost. E, kora e, se naravno veseli suradnju u predstojećim tjednima sa gospodinom Stolanom i drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa Fabio Masi u ime kluba zastupnika Engel. Hvala lijepa. Najprije želim zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća. Imam samo tri komentara. Prvi je da e, IASP bi trebalo, trebalo postaviti standarde u, ja u interesu e, javnosti jer e, ovi, ove metode evaluacije su doista e, važne, zato bismo htjeli pojačati utjecaj drugih interesnih skupina na međunarodne računovodstvene standarde kako bi se izbjegli eventualni e, konflikti, sukobi interesa. To bi to bi značilo neke neophodne izmjene na e, uvodnoj e, izjavi K. Slažemo se da nam je da su nam potrebni jednostavni, transparentni računovodstveni standardi, ali smo također zabrinuti i za financijsku stabilnost. Mislimo da sada imamo vrlo kompleksne standarde, ali oni svejedno ne uspijevaju e, odgovoriti na sve probleme, riješiti sve probleme koji postoje u ovom području i konačno mi smo skeptični što se e, tiče e, članka 8 e, o tome valja pažljivo razmisliti kako bi se osiguralo da, su, da se interesi e, malih i srednjih poduzeća e, na odgovarajući način e, uključeni u ovo. Hvala lijepa, gospodin Gigold u ime zelenih. Hvala lijepa, gospodine Stoleja na ovom izvješću. Doista tu e, je ušlo dosta od e, rasprava koje smo vodili, ali htio bih spomenuti neke stvari. Prvo, očito globalizacija i globalna tržišta kapitala E, bi mogu profitirati od jedinstvenih, odnosno usporedivih pravila i ručovodstvenih standarda, ali to znači ako se ta pravila postavljaju na međunarodnoj razini, način kako ih postavljamo mora odgovarati načelima e, za koja smo, smo izglasali, dakle demokratska legitimnost, e, transparentnost i odgovornost IASB usprkos e, preporukama ne ispunjava sve te kriterije. I gospodin Stolojan u svom izvješću je također naveo neke od problema koji tu postoje. Mislim da bismo trebali potpuno primijeniti standarde koje smo upravo izglasali na odboru Ekon u okviru izvješća Gular i u vezi sa EFRAGom i u vezi sa PIOB-om kako bi se, smo bili sigurni da smo potpuno e, integrirali načela koja sam upravo spomenuo, dakle demokratski legitimitet, transparentnost e, i tako dalje. Ono što bih e, htio podržati je područje procjene učinka uključujući i sve kriterije e, prihvaćene što također znači da su nam potrebni kapaciteti za makroekonomsku analizu u tom pogledu. Osim toga, važno je da e, Europa govori jedinstvenim snažnim glasom kad je reč o računovodstvenim standardima. Trenutno e, je e, nadzorni odbor koji je instaliran se međusobno ne slaže da li želi biti nadzorni odbor ili ne. Dakle, odbor koji, u kojem nema slaganja o tome među članovima da li želi donositi značajne odluke, e, ne samo kad, kad je riječ o pitanjima od javnog interesa, nego i kad je riječ o e, pitanju da li taj odbor e, uopće žele djelovati kao e, čuvar javnih interesa. Dakle, mi tu imamo jedan jednu blokadu, jednu situaciju zastoja, a mi smo na europskoj razini uložili mnogo novca u ovo, da, zato mislim da bi bilo od ključne važnosti da se razjasni uloga tog nadzornog odbora. Dakle, da li e, taj odbor želi usmjeravati e, reforme koje su potrebne i ako ne, onda moramo postaviti pitanje, na primjer pitanje legitimnosti većina preporuka e, što se tiče javnih interesa, uključujući i potrebu e, da se doprinese financijskoj stabilnosti, sve, vrlo je važno da se to sve u potpunosti uzme u obzir u procesu prihvaćanja, a nacrt izvješća to i naglašava. Međutim, također je važno da se sve to u potpunosti integrira u način e, kako IASB e, konstruira svoje standarde jer oni će postati obvezujući za Europu. Dakle, od kritične važnosti da se trenutno važeći standardi revidiraju u skladu sa tim kriterijima, jer izmjena kriterija to je jedna stvar, ali logične posljedice toga su naravno da bi e, ti različiti standardi trebali primjenjivati te kriterije. Dakle, glavno mjerilo za nas kad smo e, provodili financijske reforme bio je, bilo je izvješće Dilavaz je i ono je sadržavalo preporuke Međutim, e, izvješće de la je puno preporuka o e, računovodstvenim standardima, ali taj dio e, agende jednostavno nije realiziran i zato mislim da je vrlo važno da u ovom prvom izvješću zabilježim, da se osvrnemo na E, izvješće de la i da analiziramo što je od onoga što smo osvojili zapravo implementirano, a što nije. Dakle, bilo bi problematično e, ove standarde primijeniti i na e, male srednja poduzeća i na nevladine organizacije ukoliko ti standardi nisu u potpunosti usklađeni sa svim načelima koja smo usvojili. Hvala lijepa. Klub zastupnika e FDD vidim nema e, nikoga od njih e, u redu. Onda riječ ima govornica u ime kluba zastupnika NF. Hvala lijepa, ja također želim zahvaliti izvjestitelju na vrlo uravnoteženom izvješću. Dijelim njegovo mišljenje da se ovdje radi o vrlo važnim e, standardima e, globalni standardi su vrlo važni za e, tržišno natjecanje i također kako bi e, se osiguralo e, da se osiguralo da se dalje odvijaju investicije. Mislim da je uloga da se ovdje mora priznati važna uloga esme u svemu ovome. Mislim da što se tiče IFRS-a, to je dakle jedna kompleksna problematika i mislim da bi bilo osobito teško e, to primijeniti za MSP-ove, mislim da bi za njih trebali imati posebne standarde mislim da je važno da se stvari pojednostave u interesu europskog gospodarstva moramo obratiti mnogo veću pažnju na dodatne mjere kako bismo pomogli efragu da e, na ispravan način e, obavlja svoj rad E, SAD postavlja vrlo, postaje vrlo značajan trgovinski partner za evropske e, za evropska poduzeća i zato je vrlo važno da postoje međunarodni e, globalni dakle računovodstveni standardi i standardi računovodstvenog izvještavanja. Hvala lijepa. Ne vidim da se itko javlja za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ, pa dakle možemo riječ dati ponovo ponovo izvjestitelju. Gospodine Stolejan, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni koji su dali važne doprinose i e, dali važne komentare. Dopustite samo da odgovorim na neka od postavljenih pitanja. Naravno da očekujem amandmane i potpuno sam otvoren za e, suradnju sa svim izvjeteljima u Sjeni i sa svima koji su zainteresirani za ovo izvješće. Što se tiče pitanja gospođe Beres, potpuno se slažem što se tiče pitanja veze između EFRS-a i dugoročnog e, financiranja. To je važno e, pitanje. Što se tiče prijedloga e, za financiranje EFRAGA, tu se očekuje izvješće o napretku ako odgodimo odnosno ako kažemo Efragu da ćemo produljiti financiranje do 2020. time bismo stavili Efrag u poziciju da nekim svojim zaposlenicima kaže da ne mogu nastaviti raditi u EFRAG-u jer financiranje nije osigurano. Zato ću o tom pitanju raspraviti e, i sa Europskom komisijom i nastojati to razjasniti. E, dakle, mi već imamo jedan, jedno izvješće o napretku koje se tiče predloženih e, reformi. Inače, mislim da su svi komentari bili vrlo važni. Što se tiče pitanja koje su naveli kolege iz ECR-a, gospodin Kamal koji je izvjestitelj u Sjeni. Naravno, ja se potpuno slažem sa većinom tih komentara. Naravno, slažem se i da treba ponovo prostudirati ulogu IFRS-a 39 za vrijeme krize. Naravno, e, mnogi e, čini se da se sada može izvući zaključak da učinak IFRS-a 39 nije bio toliko veliki kao što mnogi misle. Naravno, da, zna, da znamo što se dogodilo u bankarskom sektoru, ali čini se da e, uloga IFRS-a 39 za vrijeme krize nije bila baš prevelika. E, ja se e, sam naravno spreman za daljnju konstruktivnu suradnju. Zahvaljujem svim kolegama koje su koje su upozorile na važnost e, izbjegavanja sukoba interesa. Što se tiče zelen ovoga što je rekao kolega Gigold koji je izvjestilj i član naše radne skupine iz kluba zastupnika zelenih. E, skupa ćemo raspraviti o svim njegovim komentarima što se tiče upravljanja, osobito što se tiče nadzornog odbora. Potpuno se slažem s njim da bi nadzorni odbor možda trebao imati ulogu čuvara, ali moramo vidjeti je li to u skladu sa načelom neovisnosti. Dakle, moramo o tom pitanju e, raspraviti skupa sa drugim našim kolegama. Možda znate da je fundacija IFRS e e, predmet revizije svakih pet godina. U redu, tu sad moram prestati, vrijeme je isteklo, naravno uzet ćemo u obzir e, izvješće Dela Ozije. zahvaljujem na pažnji i na svim doprinosima ove raspravi. Hvala lijepa izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni. E, vremenski plan amandmani do prvog ožujke. Rasprava o amandmanima 22. ožujka. Glasanje na Ekonu 25. 26. a na plenarnoj u lipnju. Hvala lijepa. Prelazimo sada na glasanje. Prvo ćemo glasati o imenovanju novog izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, dakle EIOPE. E. Najprije ćemo provjeriti da li tehnika funkcionira. Otvaram probno glasanje. Otvaram dakle probno glasanje. E, prvo glasanje bit će tajno, ali ovo probno nije. U redu zatvaram probno glasanje. U redu, hvala. I sada stavljamo na glasanje prijedlog za imenovanje to je dakle prijedlog izvjestitelja na temelju e, saslušanja koje smo danas održali, dakle recimo imenovanju gospodina Pausta Parentea za izvršnog direktora EJOP-e. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, 40 glasova za, 1 protiv, 8 suzdržanih. Čestitam gospodinu Parenteu. Sada prelazimo na tri nacrta mišljenja gospodina Ferbera. Razrežnica za Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. E, originalni tekst članak 1 koji je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 2 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 3 tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno usvaja se. Amandman četiri tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 6 u, sa usmenim amandmanom tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 7 ne. Amandman 7 otpada. Amandman 8 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Originalni tekst Dakle, amandman 9 ipak. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 10. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Originalni tekst, članak 5. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 11 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 13 otpada. Originalni tekst nije potrebno. 17 je povučen. 18 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 19 koje je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 20 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 23 tko je za, protiv, suzdržan, ispričavam se, 21 otpada. 24 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 25 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29 tko je za, protiv, to ćemo provjeriti. 29 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 30 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 31 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Od, e, konačno glasanje o tako izmijenjenom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 43 glasa za, 3 protiv, 9 suzdržanih. Dakle, tekst je usvojen čestitke izvjestitelju. A sada ćemo glasati o EIOPI. E, članak 1, originalni tekst. Usvojeno, amandman 1 za protiv suzdržanje usvojeno, 2 za protiv usvojeno, 3 za protiv suzdržan usvojeno, 4 za protiv suzdržani usvojeno, Pet za, sa uspunim amandmanom za, protiv, suzdržan, usvojeno, šest 7, pardon, usvojen, e, koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno, Osam koje je za, protiv, suzdržan, usvojeno, devet koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno, amandman Članak 4. originalni tekst koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. I 11 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 17. Prelazimo na 17, je li tako? Koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 18 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. 19 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 22 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 23 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 27, 26, pardon, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 28. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 29. Tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 30. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Glasat ćemo sada o tako izmijenjenom tekstu u cjelini. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. 44 za 3 protiv 10 e, suzdržanih i konačno ćemo glasati o nacrtu mišljenja o ESMI. Amandman 1 koji je za protiv suzdržan usvaja se, 2 usvaja se, 3 za protiv suzdržan usvaja se 4 za protiv suzdržan usvaja se 5 za sa usmenim amandmanom za protiv suzdržan usvaja se 6 7 tko je za protiv suzdržan odbija se man 8 za protiv suzdržan usvaja se 9 za protiv suzdržani odbija se Originalni tekst članak 4 tko je za protiv suzdržan usvaja se, amandman 10 tko je za protiv suzdržan usvaja se, 11 tko je za protiv suzdržan usvaja se, 17 tko je za protiv suzdržan usvaja se, 14 tko je za protiv Ispričavam se 18, u pravu ste, 18 tko je za protiv suzdržan odbija se. 19 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 30 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 23 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 24 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 25 27 tko je za, protiv 27 tko je suzdržan usvaja se 28 tko je za protiv suzdržan odbijeno 29 tko je za protiv suzdržan usvaja se e, tekst u cjelini otvaram glasanje Zatvaram glasanje. Čestitke izvjestitelju. Nacrte, nacrti mišljenja su usvojeni. Sada možemo prijeći na točku 14 dnevnog reda. Europski sustav osiguranje, osiguranja depozita. Idemo tu pojednostavljenom procedurom. ok so uh, it is the first exchange of view. To je prva razmjena gledišta. o prijedlogu uredbe komisije o Edisu i riječima Ester Delange, naša izvjestiteljica. Hvala. Danas dakle imamo prvo razmjenu gledišta o jednoj temi koja je već izazvala veliko zanimanje i prije predstavljanja i zapravo prijedlog je bio već dugo vremena očekivan, a neki su htjeli da se taj prijedlog uopće ne pojavi. Postoje neka razmimo e, i laženja i među klubovima i e, unutar samih klubova i mislim da će se to vidjeti u današnjoj raspravi. Kao izvjestiteljica, naravno ja sam ovdje kako bih slušala. Mnogi smatraju da u bankovnoj uniji treba postojati nadzor, ali također i osiguranje štednje građana. E, to bi bilo sasvim logično. Ovakva bila knjiga koja je pred nama trebala bi dovesti do bankovne unije koja će se temeljiti na ova tri stupa. No, naravno, ne razmatramo ovo sa isključivo akademskog stajališta. Ovaj predlog dolazi u trenutku kada pada povjerenje u tržišta e, između zemalja. Tržišta nisu mirna kako bismo htjeli. Postavlja se također i čitav niz pitanja u vezi sa povjerenjem u bankovnu uniju, naročito u njezne razne stupove, jer sam projekt bi trebao uživati e, povjerenje kao što je to bio slučaj u prethodnom mandatu, naročito kada je riječ o moralnom riziku. Sad se postavlja pitanje postoji li to povjerenje u ovom okviru koji smo razradili za ovu i ovakvu uniju. I sada treba vidjeti zašto je komisija pristupila iznošenju nasrta bez procjene učinka, naročito kada je riječ o ovako važnoj temi. Jasno mi je da je 2010. godine iznesen drugi prijedlog i učinjena je procjena učinka, no nije se raspolagalo dovoljnim podacima. Sada imamo podatke, a prije se prijedlog temeljio na pretpostavkama i sada se pitamo kako to da komisija nije uzela u obzir ove nove podatke i da nije pristupila još jedne procjene učinka. Naravno, treba razmisliti o smanjenju i raspodjeli rizika. To su ključna pitanja o kojima valja razgovarati. Neki kažu da to treba ići istovremeno, drugi kažu da to nije potrebno, dakle imamo tu različitih mišljenja i gledišta. Neki e, tvrde da je rizik već dovoljno podijeljen i da je isti i dovoljno smanjen. No, ja želim e, razmotriti praktičnu situaciju. U stvarnosti to nije tako. Na čuli smo da kada je riječ o jedinstvenom koji još nije dovoljno učinjeno. Kada je riječ o tekstu EDIS e, i o informiranju o smanjenju rizika, dakle to bi zapravo trebali biti ključni elementi u ovom kontekstu. No, ta dva aspekta ne bismo uvijek smjeli korelirati. Jer treba nastaviti sa daljnjim procesom rada na svim ovim pitanjima, ali treba postojati veza između zakonodavnog prijedloga i rasprave o smanjenju rizika. Naravno, tu su i drugi predmeti koji su međusobno nepovezani, ali trebalo bi nam više vremena kako bismo razmotrili oba prijedloga. Dakle, treba međusobno povezati neke nepovezane elemente. No, riječ je o osjetljivim pitanjima, tako da ne treba ishitreno djelovati, nego dobro promišljeno poduzimati korake. I naravno, potrebna nam je široka potpora kako bismo nastavili s radom na ovom e, vrlo osjetljivom predmetu koji treba uživati potporu u ovom parlamentu. Evo, ja sam ovdje, kao što sam rekla, kao izvjestiteljica e, i rado ću saslušati ono što imaju kolege za reći. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala. U ime izvjestitelja u sjeni sed a Eliza Ferreira. Hvala i hvala izvjestiteljici gospođe Delange na ovom uvodu u predmet. U ovom predmetu trebamo se pozabaviti nizom pitanja. Trebamo se upitati zašto nam takav sustav treba, kada nam treba i koji treba biti njegov sadržaj, odnosno kako ćemo ga ostvariti. Mislim da bismo trebali se usredotočiti u početku na prva dva pitanja jer ćemo se sadržajem pozabaviti kasnije. Zašto nam takav sustav treba? Trebamo se prisjetiti lipnja 2012. kada su se šefovi vlada i država sporazumili oko osnivanja bankovne unije u svrhu stabilizacije financijskog sektora i rezanja veza između banaka i suverenih tijela. To se temeljilo na jednom zajedničkom pravilniku CRD, BRD, dakle sjećamo se svih e, tih zakonodavnih akata koje smo izradili. I na tome je trebalo izgraditi tri stupa, dakle zajednički nadzor, zajedničke e, rezolucije i zajednički sustavi osiguranja depozita. I Dakle, činilo se da će to ići ruku pod ruku jednom kada se omogući zajednički nadzor. Bankovna unija omogućuje zajedničku provedbu ovih odredaba, no od početka je bilo očito da se krećemo neistraženim područjima. Ako treba nešto reći o procjeni učinka, ona bi bila potrebnija kada je riječ eh, o provedbi Berlina u praksi, o provedbi rezolucija više nego elemenata sustava koji bi ga trebali stabilizirati. Bankovna unija osigurava takvu zajedničku provedbu. Evo, od studenog 2014. Europska središnja banka kroz SSM je nadzorno tijelo i jedinstveni mehanizam e, spašavanja i zajednički fond za spašavanje e, povezuje to sa EBRD-om i to je stupilo na snagu u siječnju ove godine. Dakle, mi smo podijelili te dvije faze koje su se sastojale od osnivanja e, mehanizma sanacije i e, programa ili sustava za osiguranje depozita. Mislim da je također važno <laughs> podsjetiti na ono što trebamo učiniti kada je riječ o osiguranju depozita. To je već trebalo biti učinjeno i to su obećali ne samo vijeće nego i komisija. Sjećam se da je bivši predsjednik komisije Barroso izjavio u Financial Timesu da će bankovna unija obuhvatiti također i europski sustav osiguranja depozita i to je ispomenuto i u izvješću petorice predsjednika. Dakle, bankovna unija se temelji na tri stupa. Mislim da o tome ne bismo trebali dalje raspravljati. Nego da trebamo prijeći na sljedeću fazu što prije. Naime, samo djelomična provedba elemenata bankovne unije može ju opasno ugroziti. Ako razmotrimo inovativnost bankovne unije, nalazimo neke sličnosti u jednom sustavu SAD-u koji je stvoren nakon financijske krize 1929. ali E, u odnosu u, američkom sustavu osiguranje depozita je bio prvi korak u cilju stabilizacije e, nakon krize i e, jamac je tu Federal Reserve, što je važno. No vratimo se bankovnoj uniji. Elementi stabilizacije su hitno potrebni. Jedan takav element je, su prijelazni financijski aranžmani koji će poduprijeti jedinstveni fond za sanaciju dok ne postignemo potpunu kapitalizaciju. Također, treba osigurati zajedničke kreditne linije, ne nacionalne kreditne linije za rad fonda u njegovom početku. kreditna linija koja je obećana 2010. godine još uvijek e, nedostaje. I budući da su kolege bili toliko glasni i toliko aktivni u izgradnji bankovne unije, onda ih molim da se sada ne opuste vijeće već ozbiljno razmatra sadržaj prijedloga komisije. Ja pozdravljam prijedlog komisije iako nije u skladu sa početnim obećanjima, ali je to zanimljivo polazište za naš rad. Dakle, trebamo se usredotočiti sada na hodogram, dakle mislim da bismo trebali ubrzati i približiti rokove. Ovaj predloženi hodogram nije dovoljno kratak, nije dovoljno dobar i također sljedeće pitanje je vizija našeg cilja. I tu nema nikakve sumnje da nam treba stabilizacijski element koji još uvijek nedostaje i onda trebamo razraditi daljne detalje i to što prije. Ne smijemo dopustiti vijeću da preuzme glavnu riječ jer smo mi oduvijek bili vrlo glasni, vrlo angažirani u ovom pitanju a u nas su uprte oči građana koji od nas očekuju čvrsto osiguranje 100.000 depozita i podsjećam da je to upravo ono o čemu govorimo, tako da su elementi za stabilizaciju ključni upravo za opravak financijskih tržišta. Hvala. Sandra svi iz vcr Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti izvjestiteljici gospođe Delange ona je dala izvrstan uvod i želim joj zahvaliti na izradi izvrsnog hodograma. Imali smo već prvi sastanak i e, radujemo se daljnjoj suradnji sa suizvjestiteljima. EKR je konstruktivan kada je riječ o ovom predmetu, razgovarali smo sa stručnjacima, dionicima i tako dalje. Ovo jest doista važan predmet koji će zahtijevati velike napore. Kada je riječ o današnjoj raspravi, htio bih e, iznijeti neka od naših glavnih promišljenja. Za naš klub svaka inicijativa kojom se žele zaštititi štediše i povećati financijska stabilnost e, ima doista značajne rezultate. U posljednjoj financijskoj krizi vidjeli smo što može poći po zlu i još uvijek se nismo potpuno oporavili od toga, a e, zemlje i države su prezadužene kao i banke i to ima negativan učinak na naš rast. Ja razumijem logiku e, jednog sustava za osiguranje depozita. Istina je da neki nacionalni sustavi osiguranja depozita e, su osjetljivi na velike šokove u sustavu, no bilo koji sustav osiguranja depozita na europskoj razini treba osigurati veću sistemsku stabilnost čitavog financijskog sustava Europske unije, ali također i nacionalnih sustava. Znači, i taj sustav ne smije samo prebacivati troškove i rizike s jedne zemlje članice na drugu, zato jer bi to bilo neodgovorno i to ne bi podržali ni moji birači. Ako pobliže razmotrimo ovaj prijedlog, e, mislim e, da nema niti jednog e, stavka koji nije kontroverzan. Sve je kontroverzno, a ako želimo osigurati sustav osiguranja depozita na razini bankovne unije, trebamo se pozabaviti i sadašnjom financijskom stabilnošću, a moram reći da komisija tu nije uvjerljiva, nije me uvjerila da je sve u redu u financijskom sektoru. Pogledajmo ono što se događa u Italiji primjerice. Dakle, ne bi li imalo smisla prvo se usredotočiti na smanjenje rizika umjesto da prijeđemo izravno na e, dijeljenje rizika, to je Ester spomenula u svojem uvodnom govoru. I sada ako tražimo od sjeverno europskih banaka da spašavaju grčke štediše, onda bismo trebali biti spremni razgovarati o sigurnosti grčkih depozita u prvom redu. Dakle, najbolji način za zaštitu europskih depozita je povećanje sustavne financijske stabilnosti i e, smanjenje ponavljanja velike bankovne krize e, izgleda toga. Dakle, Ester e, je postavila neka ključna pitanja na koja treba dati odgovore. Istina je, međutim, da je mnogo još učinjeno kako bi se povećala financijska stabilnost. Neki su rekli da se to previše regulira i da se e, bankarstvo pretvara u vrlo birokratski posao, a osim toga postoje i neke nekonvencionalne mjere koje poduzimaju središnje banke, evo recimo gospodin Dragi je bio ovdje više puta, no takve nekonvencionalne mjere E, donose sve veće rizike na financijska tržišta, s obzirom na financijsku stabilnost i tu ne smijemo zatvarati oči pred tome. Također, EKR žali što komisija nije odlučila provesti potpunu ocjenu učinka ili barem ažurirati prethodnu ocjenu kada e, o tome upitamo komisiju, pa oni kažu to stoji u izvješću petorice predsjednika i već smo proveli ocjenu učinka 2010. godine. Ili se spominje u izvješću petorice predsjednika, no izuzima li to komisiju od njezinih obveza? Mislim da ne. Mislim da ako komisija želi bolje zakonodavstvo, onda su procjene očinka doista bitne u tom kontekstu, naročito kada je riječ o ovako važnom predmetu. Kada pogledamo ovo izvješće 2010. godine, ako pogledamo odjeljak 7.11 izvješća, pod naslovom prekogranična suradnja DGS-a i e, pan europskog DGS-a, onda vidimo da u ovom odjeku nalazimo čak četiri stranice od e, ukupnih 150 stranica, tako da komisija doista treba još poraditi na tome. No, na kraju dopustite mi da završim sa nekim pitanjima na koja treba dati odgovore u takvoj procjeni učinka. Nadamo se da će komisija odgovoriti na ta pitanja u travnju. Prvo, koji će biti učinak ovog prijedloga na realno gospodarstvo i na banke? Drugo, e, kako ćemo riješiti pitanje zaostataka prethodne krize, naročito u pitanju banaka? I treće, kako komisija želi smanjiti opasnost od moralnog rizika. To su pitanja koja još e, pokazuje da treba mnogo toga učiniti, no ipak na kraju čestitke izvjestiteljici i imamo puno povjerenja u njezin pristup i hvala na dogovorenom hodogramu na prethodnom sastanku koji će nam omogućiti da se ozbiljno pozabavimo ovim predmetom i koji će e, prizati pozornost koji ovaj predmet, koji ovaj predmet doista zaslužuje. Hvala Silvi Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti izvjestiteljici na tome što je organizirala prvi sastanak o ovom predmetu. Želim se nadovezati na nešto što je rečeno prethodno. Evo, mm, spomenuta je bankovna unija i spomenuto je izvješće petorice predsjednika. Neke odluke Europskog vijeća o ostaju mrtvu slovo na papiru i zbog toga je naš kredibilitet u igri. Kada e, se govori o meni, ja e, poštujem e, pravac koji je zacrtala komisija. U usvojenoj direktivi u travnju 2014. godine komisija je trebala predložiti nov nacrt najkasnije do srpnja 2019. godine. Dakle, još uvijek smo na vrijeme i ovo je doista složena tema, to ne smijemo kriti. Ne zato što je to pitanje koje je od posebne osjetljivosti, nego i toga što je teško točno prepoznati što nam je potrebno. Trebamo vidjeti koje su posljedice naših mjera nakon e, osnivanja sustava za nadzor i sanaciju. Je li to, e, to je doista prirodna nadopuna zato jer smo ovdje u prisutnosti jednog jedinstvenog tržišta e, sa alokacija sredstava koja mora biti prekogranična. Kada je riječ o načinu osnivanja ovog sustava, važno naglasiti da nije bilo procjene učinka i također treba obratiti pozornost na ono što predstavlja bankovni sektor i na ono što možemo osigurati. Dakle, doprinos treba biti jednak i ne smije ići ni na šetu nikoga. E, I naravno treba dati jamstva svim štedišama koji koja moraju vrijediti za sve. Dakle, treba dati jamstva da će štednje naših građana biti doista i dobro zaštićena. Znači, integralno osiguranje, reosiguranja je nešto o čemu ćemo morati još govoriti. E, čuli smo mišljenje Središnje banke koje je doista značajno u ovom kontekstu, a i Ester je predvidjela i e, javne rasprave, saslušanja, trebamo razgovarati o tome sa različitim e, subjektima i vidjeti koji su preduvjeti za stavljene na raspolaganje e, sredstava. Naravno, tu postoje brojne teme koje su s time povezane, sve je međusobno povezano, no trebamo se usredotočiti na jedan razumni prostor. Nema pitanje Zoranog duga nije nepovezano sa ovime, ali propisi o stečaju e, su nešto čime se trebamo pozabaviti u okviru bankovne unije i to je doista važno. I ja bih ustrajala na tome da se poboljša upravljanje bankama. Postoje neke kreditne mjere koje mogu smanjiti rizike bez obzira mm, na to da se e, režu veze između banaka i e, nacionalnih obveznica. I još jedna napomena. Izvješće na vlastitu inicijativu o kojoj ste upravo glasovali kaže da je važna međunarodna dimenzija. Odbor iz Bazela radi na tome i trebamo se pobrinuti da se naše zakonodavstvo integrira u jedan globalni pristup, iako naravno u našoj analizi smo neovisni. Dakle, drago mi je što mogu surađivati sa vrlo konstruktivnim kolegama, vrlo stručnim kolegama. I ne želim sada stavljati nikakva ograničenja po pitanju hodograma. Ne bih htjela da se dođe do kašnjenja, ali treba omogućiti javnu raspravu kako bi građani mogli se upoznati sa svim pitanjima i e, razgovarati sa svim e, akterima, zato jer ne želimo e, ništa nametati, nego želimo uvjeriti građane u korisnost toga. Hvala zastupnik Pata Dimulis. Ja tiš παρατηρήσει. Hvala lijepo. Želim zahvaliti izvjestiteljici na prvim eh, primjerima koje sam nama podijelila. Sa zanimanjem sam poslušao izvjestitelje u sjeni. Pokušat ću vam jednostavno opisati način na koji moj klub doživljava ovo pitanje, način na koji raspravljamo o sustavu EDIS. To je tehnička tema i potrebno je o njoj na odgovarajući način prodiskutirati. Međutim, ne smijemo smetnuti suma jednu važnu stvar, a to je da je to jedan od tri stupa. Jedan od tri stupa bankovne unije koja je odlučena, koja je dogovorena i ukoliko se ne bude postigao napredak u ovom trećem stupu, Koliko dođe do odgode na neodređeno, tada će doći i do nekih novih pojava, do novih rizika, više nestabilnosti i svi će od toga imati štete, ne samo bankovni sustav, već i svi evropski građani će imati štete od ove situacije. To je razlog zbog kojeg sam protiv pristupa koji se zauzima kada je riječ o ovom pitanju. vidimo razliku između sjevera i juga. Nisam ne mogu se složiti sa mišljenjem koje je istaknuto, ako sam dobro razumio, jedan izvjestitelj iz je rekao da ovi prijedlozi iz komisije žele zaštititi grčke banke. Mislim da se komisiju za to uopće ne može optužiti. Mislim da su zbilja potrebne mjere kojima će se ojačati napredak i stabilnost i razvoj bankovnog sustava kako bi se postigao zamah, rast oporavak. To trebaju biti naši ciljevi, ciljevi komisije. Komisija je iskoristila tri godine kako bi izašla s ovim prijedlogom. Za mene je to dobra osnova za raspravu. Predviđa se dugoročna, dugoročan postupak e, primjene, imamo tu postupno uvođenje, pa sve do 2025. kada će se sve dovršiti. Međutim, trebamo biti svjesni jedne stvari. και μια αναποτελεσματικότητα Ako imamo samo dva stupa na kojima postižemo napredak, tada bankovna unija neće imati čvrste temelje. Ne želim sada biti dug, ali želim dodati još jednu stvar povodom ove prve rasprave o ovom pitanju. Dakako, da ovdje imamo mnoge opće stvari po meni Europski parlament bi trebao imati aktivnu i konstruktivnu ulogu u stvaranju ovog trećeg stupa. Ne bi smio samog čekati i gledati da vidi u kojem smjeru će puhati vjetar i kako će se stvari odvijati u vijeću ili će nešto izaći iz tih rasprava u vijeću. Ne bismo se trebali samo zadovoljavati ulogom institucije koja želi samo gledati kako se stvari raspravljaju bez naše intervencije i očekivati samo gotove odluke vijeća. Potrebno je vremena kako bi se održale sve ove javne rasprave, konsultacije, imat ćemo tu mišljenje stručnjaka i to je razlog zbog kojeg mogu podržati rasprave na ovu temu. Međutim, protivim se odgodi, odgodi ovog pitanja na neodređeno vrijeme. I sve zbog nekih teškoća koje bi mogle, koje bi se mogle pojaviti. Ne možemo imati ovdje pristup a la carte kada je riječ o bankovnoj uniji. To imamo mogućnosti, različite prilike, tu smo možda nešto aktivniji. I onda vidimo s druge strane da se u nekim pitanjima naprave dva koraka naprijed, jedan nazad. Ono što moramo učiniti jest raspravljati, predstaviti svoje stajališta, slažem se sa izvjestiteljicom. Što veći bude konsenzus unutar, Euro, unutar parlamenta, to će biti bolje jer ćemo imati više uspjeha u radu. Hvala lijepa. Hvala. Filip Lamberts. predsjedavajući, uvijek mi je zadovoljstvo. Ester, ovo je prvi put da radimo zajedno. To mi se radujem, poznavao sam tog predsjednika i e, tog prethodnika, ispričavam se, i suradnja je bila dobra. U uvodu ste rekla da je ovo tema oko koje postoje neke podjele, ne samo u klubovima, već, ne samo među klubovima, već i u samim klubovima. Kada je riječ o ovoj temi, mogu reći e, da smo ujedinjeni, ja govorim i za njemačke zelene. Smo ujedinjeni u ideji da nam je potreban treći stup bankovne unije. i dijelim mišljenje onih koji kažu da se s ovim stupom previše kasni. A tu smo gdje smo. Možemo sada žaliti što se to nije, što tako to dogodilo, ali ne možemo ništa promijeniti. Dakle, možemo učiniti ono što možemo na osnovu prijedloga komisije, kao što je Dimitrios rekao, mislimo da to ide u dobrom pravcu. Nije savršen i zasigurno nije predmet popune studije učinka, međutim kada radite takve studije morate raditi i u cijenu onoga što se događa ukoliko ništa ne poduzmete. Dakle, u jednom trenutku morate nastaviti ići naprijed i da, slažemo se da je potrebna analiza, međutim da ne se biti izlika da se ništa ne poduzima. Slažem se s tobom, mjesta kada kažeš da ne trebamo tu sad sve miješati, međutim, mutualizacija duga je nešto o čemu moramo e, razmišljati, oni idu ruku pod ruku sa drugim elementom. Moramo biti ambiciozni s obje strane. Ovdje ne kažem da bi se sada trebali baviti stvarima izvan ovog zakonodavnog teksta, ali mislim da unutar ovog teksta nam možemo dobiti i smanjenje rizika i mutualizaciju rizika. Zašto? Zato što imamo jednaku pravnu osnovu kao CRR koji se bavi mnogim e, propisima o smanjenju rizika. Dakle, način na koji se strukturirala e, uplate u fond e, za rizik, na taj način se potiče diversifikacija portfelja banaka, to je samo jedan primjer recimo, evo ukoliko kažeš da je tvoj portfelj rizika, odnosno tvoja imovina kada je riječ o, o javnom dugu, da se proširila diljem Europe i da nije koncentrirana samo na jednoj zemlji, tvoj doprinos će biti manji. Međutim, ukoliko je ovo nagnuto ka jednoj zemlji, onda bi platila više. Dakle, koristeći ovu polugu možemo potaknuti diversifikaciju i smanjivanje rizika. Međutim, još jednom vas želim upozoriti. Rizik povezan sa javnim dugom. Vidimo da je rizik zapravo svugdje, zato bismo trebali iskoristiti priliku, iako ukoliko u eurozoni govorimo o e, mutualizaciji štednih depozita, tada moramo napraviti idući korak kada je riječ o smanjenju rizika, iskoristiti ovaj tekst, a ne povezivati sa nekim drugim stvarima. Mislim da u ovom tekstu imamo mnogo prilika za to. Potom zakonodavstvo dosad, no, mjere koje ciljaju jednu kategoriju banaka, ja sam je zabrinutost oni koji kažu Imamo sustave koji su se pokazali korisnima i zaštitili sustav ne želimo da se sada on ukine ovom, e, ovim mjerama. Dakle, moramo štititi ovu različitost, imamo ovdje schemu. Međutim, potrebna je diversifikacija kada je riječ o primjeni. Također se moramo pozabaviti pitanjem financijske zaštite, dakle backstop. Sustav osiguranja depozita želimo dovesti na normalnu razinu i zato sustav jamstva depozita mora biti vjerodostojan. Imam nekoliko primjedbi, međutim. Imamo mnogo rizika diljem sustava, međutim, Jedan od glavnih e, razloga zato što nema povjerenja u naše financijske sustave je to što ga nikad nismo pročistili od prljavština koja se nalazi unutra. I u SAD-u su zasigurno išli dalje u uklanjanju te prljavštine. Međutim, to također znači da su neki ljudi pretrpjeli gubitke. To je svojevrsni tabu u kapitalizmu. Ovi ljudi su donijeli krive poslovne odluke i morali su progutati gubitke. Znam da neki ovdje više vole kapitalizam kada je u pitanju profita, ali ne vole kada je u pitanju gubitaka. Ali to je razlog zbog kojih smo ovdje. Nismo htjeli da irske banke e, pretrpe gubitke, zato su i platili irski građani, jednako je i u Grčkoj i sve smo stavili na grčke potom evropske porezne obveznike, ne znam je li to bilo točno, ali, e, odnosno ispravno, ali ne smijemo to nikada zaboraviti. O, sada nešto o vremenskim rokovima. Ovo je sporazum koji stvara treći stup na vjerodostojan način veliku većinu, da je to sada dostupno, ja bih se zalagao sada za ozbiljan sam. Međutim, znamo da je teško. Dobro, vrijeme je protiv nas. Evo, skoro imamo sporazum, evo još samo malo napora i sustigli smo, onda bih ja rekao, ajmo to podržati. Međutim, nalazimo se u jednoj čudnoj situaciji, u svojevrsnom mjehuru. Moramo otpetljati čvorove i zato će biti potrebno vrijeme. I ja jesam za brzinu, ali sam i realističan i nisam siguran da možemo brzo doći do rješenja koji će podržati većina, a to nam je potrebno koliko želimo biti jaki pred vijećem. I to je duh u kojem ćemo raditi, tome se radujem. Hvala lijepa. Thank you. Marko Hvala, za Zani. Hvala i hvala izvjestiteljici. se je bio zanimljiv, to je bila osnova za ovu važnu raspravu. Ja se neću ponavljati, već su kolege mnogo toga istaknuli koji su govorili prije mene, dakle ukoliko želimo stabilnost unutar financijskog sustava e, Unije, onda je ovaj zakonodavni akt potreban i on je od jedan ključnih elemenata kako bi bankovni sustav bio vjerodostojni e, pred građanima i čvršći kako bi mogao služiti realnoj ekonomiji. Dakle, ovaj zakonski akt je potreban, međutim on nastupa kasno. Danas e, imamo priliku, dakle radeći na sustavu jamstva depozita, da mm, ispravimo po meni i e, neke nejasnoće koje se nalaze u prethodno odobrenim tekstovima i koji sada štete, mogu donijeti štetu financijskom sustavu. Dakle, oni upridu upravo protiv onoga što je bila početna namjera, a to je bilo da se financijski sustav unutar Unije učini stabilnim. Što se tiče e, suradnje vezano uz ovaj zakonodavni tekst, to ćemo se najći sa dva glavna problema. Jedan e, od njih je političke prirode, potrebno ga je nadići, inače ćemo ostati unutar nestabilnosti sustava, čije karakteristike vidimo i ovih dana, a drugi je tehničke prirode. I tu se nadam da ćemo imati mogućnost, kao što smo već zatražili tijekom prvog susreta, da e, dok kako ovi sustavi funkcioniraju u drugim dijelovima svijeta. Znamo da Evropska da je Evropska unija nešto drugačija od ostalih, imamo svoje posebnosti, imamo institucije koje su jedinstvene u svijetu, mislim prije svega na našu središnju banku i dakle moramo voditi računa o tim posebnostima. Međutim, zakonski akt koji želi, koji se želi stabilizirati učiniti sigurnijima štedne depozite banaka unutar bankovne unije, to treba nadići prijedlog koji smo dobili od komisije sustav koji se temelji na tri koraka, jako spor koji stupa na snagu tek 2024. To možda nije ono što nam je potrebno. Osam godina može biti jako dugo razdoblje s određene točke gledišta ili jako kratko. Što se tiče rokova, mislim da nemamo sav taj manevarski prostor. Po meni vremenski rokovi za stupanje na snagu trebaju biti kraći. Što se tiče e, načina, odnosno metodologije, za stvaranje vjerodostojnog sustava koji će odgovarati na potrebe za stabilizacijom e, sustava, jedan sustav koji će se financirati isključivo od banaka po meni nije pobjedničko rješenje. To je mm, sustav koji ima brojne praznine. Potrebna je podrška snažnih institucija kao što je to slučaj u drugim dijelovima svijeta, u Sjedinjenim državama, dakle sustav zaštite depozita podržava čitava jedna e, linija, kreditna linija koju e, financira riznica SAD-a. U Japanu imamo sustav koji osim doprinosa banaka uključuje i vladu i središnju banku. I upravo na ovim modelima bi trebalo poraditi i Europska središnja banka bi unutar ovog sustava jamstava depozita trebala imati glavnu ulogu. U suprotnom, koju god zakonodavni akt donesemo, ako predviđa isključivo potporu privatnog bankovnog sustava uz e, različite tipologije doprinosa na osnovi rizika, veličine i tako dalje, ne može funkcionirati. Da ću jedan primjer. Imamo fond za jamstvo depozita, njega, e, financira, njega se financira doprinosima banaka. Ukoliko pogledamo izvješće dakle tog sustava, možemo vidjeti da u Italiji postoji 500 milijuna eura depozita koji imaju pravo na jamstvo iz ovog fonda, ali fond, mogućnosti fonda su tek 6-7 milijardi eura. Kao što znate, to je sustav. Kao što vidite, da je to sustav koji na ovakav način ne može funkcionirati. Sustav koji nema iza sebe snažnu instituciju, to može biti Europska središnja banka, neće moći funkcionirati. Dakle, to je pristup koji, za koji ću se ja zalagati i moj klub i nadam se da ćemo pronaći rješenje koje će stabilizirati, kako sam već rekao, sustav i kojem će se uspjeti dakle sanirati sve ove mane, dakle, ovi problemi koji, do kojih je došlo donošenjem zakonodavnih akata koji su doneseni ili na brzinu ili u jeku krize i to je u svakom slučaju situacija koju valja ispraviti. Thank you. Actually... Hvala. Šest ili sedam od petsto je više od jedan posto. Dakle, nije tako loše, u svakom slučaju ovisi kako na to gledate. Fanemans. Gero Fanemans, izvolite. Hvala. Daću nekoliko općih opaske. Ovaj sustav e, EDIS je nešto što sumnjam iz gospodarskih i političkih razloga. To je još jedan korak ka bankovnoj uniji, to razumijem i jasno mi je da postoje pravila i da postoje sporazumi kojima se želi urediti bankovno tržište. Međutim, jedna stvar poput ove dovodi do, nek, do unije transfera i upravo bi tu onda porezni obveznice trebali priskakati u pomoć bankama, naročito onima na jugu Europe koje su poprilično krhke u odnosu na one na sjeveru Europe. To je razlog e, zbog kojih onda šteta, e, zbog kojih onda štetu trpe porezni obveznici sjevera Europe. Ja sam rekao da je politika SBA usmjerena usmjena usmjerena ka ovom tipu, ovom tipu intervencije, to ne možemo podržati. Sustav europskog upravljanja kada govorimo o gospodarstvu je predmet eh, različitih eh, studija. Moramo vidjeti da li sustav jamstva depozita šteti financijskom sustavu. On je zasigurno projekt koji je poprilično drag socijalistima koji traže da se sustav garancije depozita, da sa njime garantira svojevrsna sigurnost. Međutim, on stvara veću nesigurnost i to vidimo i u ovom periodu nakon krize kada velike banke mogu preuzeti veće rizike jer postoje garancije dakle za iznose do 100.000 eura. Dakle, govorimo o novom sustavu Bejlina, o mutualizaciji duga, moramo vidjeti da moramo se osigurati da unutar banke postoji mehanizam da se zaštiti od ovakvih rizika. Međutim, kada govorimo o stvarnom scenariju, rizik trpe središnje banke i porezni obveznici su oni koji trebaju onda pomagati. I ovaj iznos od 100.000 eura po osobi je suluda stvar. Zato što nitko neće moći podržati takav sustav. Ostaćemo vezani u sustav središnjih banaka koji će trebati tu nadopuniti stvar i pomagati. To će zasigurno potom utjecati i na inflaciju. Dakle, ovaj iznos od 100 tisuća Euro je nešto čemu također valja porazgovarati. To je nešto čime se želi zanositi štediše, ulagače, kako oni ne bi obratili pažnju na druga mnogo, mnogo važnija pitanja. I ja se radujem suradnji, zasigurno ćemo o nekim temama e, raspravljati, međutim ne mogu sada reći u kojoj ću mjeri podržati ovo izvješće. Kao što sam rekao, ja sam jako skeptičan kada je riječ o evropskom sustavu EDIS. Thank you. Hvala lijepa. Sada prelazimo na spontano javljanje za riječ. E, svaki govornik ima tri minute. Prvi je gospodin Burkhard Balc. Hvala lijepa. E, želim najprije zahvaliti izvjestiteljici na izvrsnom uvodu. E, nastojanje prijedlog koji je komisija podasila da jedanaest meni nije sasvim jasan. Dakle, tu, to, taj predlog se oslanja na e, izvještaj pet predsjednika, međutim, e, on je bez e, legitimacije Europskog parlamenta. Kako se mi sad nalazimo u ranoj fazi rasprave o ovome, ja ću se sada orijentirati na pitanja koja mi se postavljaju. E, ko zakonodavci u trijalogu e, skupa sa komisijom e, predviđaju 2019. kao godinu, ciljnu godinu za donošenje ovog ove uredbe. Mi ćemo ključne e, teme morate tu e, raspraviti zašto e, dakle komisija već sad tako požuruje da se sad bavimo ovome zar nema hitnijih pitanja kao što je na primjer provedba već donesenih e, propisa. Zar se komisija ne, ne bi trebala pozabaviti najprije time da nacionalni e, sodovi moraju profunkcionirati na način da se izbjegne e, moralni hazard. Minimalni Osim toga, postavlja mi se pitanje zar se komisija ne brine e, što neke zemlje članice traže EDIS, a istovremeno žele e, baviti postojeća pravila. Kako se to jedno s drugim slaže? I kako komisija e, razmišlja o činjenici da neke banke imaju prevelika ulaganja u državne obveznice. Zar se ne bi komisija trebala najprije pozabaviti temom smanjenja rizika? Dakle, po mom mišljenju ovdje ima više pitanja nego odgovora. Onaj ko govori o dovršavanju bankovne unije trebao bi razmisliti najprije o e, implementaciji već usvojenih, već usvojenog, e, e, usvojenih zakona E, zato je važno da se vratimo na princip e, jamstva kako bi se smanjili rizici i osim ovog e, sustava EDIS trebalo bi predložiti druge instrumente koji bi doprinijeli smanjenju tog rizika. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Markus Ferber ima riječ. Hvala lijepa. Već je mnogo toga rečeno, zato ću pokušati biti kratak. Najprije iznenađuje me da komisija kaže da procjena učinka nije potrebna jer je 2010. već e, načinjena. E, međutim, ja sam e, po mom mišljenju, ja sam mišljen da smo sada u 2016. i od 2010. do danas dosta se toga promijenilo i o mnogo toga se u 2010. nije vodilo računa o čemu se sad mora voditi računa. To me dovodi do druge stvari koje želim reći. E, ovaj i u skraćenici EDIS stoji ovdje za osiguravajuća e, društva. Dakle, radi se o jednom sustavu e, osiguranja depozita, dakle sustavu jamstava Tako da sam naziv koji je komisija izabrala u ovom svom prijedlogu već smatram zapravo pogrešnim. Sljedeća stvar koju sam htio reći, ako bi to već trebao biti jedan središnji sustav, onda se postavlja pitanje kako će se postići jednaki uvjeti za sve. E, kako se zamišlja to da se to ostvari za one koji su u europodručju, one koji nisu u europodručju? Dakle, to e, za sada ne može biti, ne može se nazvati e, jednakim uvjetima i za sve. O, e, tržište SAD je sasvim neko što drugo i oni imaju jednu jedinstvenu valutu pa nemaju neke probleme koje mi imamo. Nadalje, e, moramo se pozabaviti i pitanjem e, ali pitanjem e, revizije kvalitete imovine e, naših banaka Naravno da je za to nadležna Europska središnja banka. I onda se potom postavlja i pitanje E, o tome ću i razgovarati sa povjerenicom Veshagen, dakle pitanje prevencije. koje bi ovdje trebalo biti e, odrađeno samo na temelju e, dobrovoljnih sustava, to si ne mogu zamisliti. U svakom slučaju ja ovaj postojeći pravni okvir smatram dovoljnim. Ako kad bi se komisija pobrinula da dosad usvojeno zakonodavstvo bude implementirano i provedeno u svim zemljama članicama, onda bi to već bilo sasvim dovoljno. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Fernandez ima riječ. Hvala lijepa. Činjenica je da je sve već, gotovo sve već rečeno o ovoj e, europskom sustavu osiguranja depozita. Po mom mišljenju, vremenski okvir koji je predložen i vremenski okvir za implementaciju E, ovog sustava je problematičan jer bankovna unija i dalje ima dosta problema, dosta tu ima fluktuacije i nestabilnosti u cijelom tom sustavu i obzirom na sve te turbulencije, doista nam jest potreban sustav osiguranja depozita. Želio bih naglasiti jedno od pitanja koje je već spomenuto u raspravi, a to je neki e, misle da trebamo napraviti, napraviti e, analizu pravne osnove jer e, da javni dug predstavlja rizik. Ako pogledamo uredbu Basel 3 nema smisla imati globalni okvir kojim ćemo regulirati sustav ako se on ne primjenjuje na jednak način u cijeloj Europskoj uniji. Neke e, banke imaju javni dug u svojim bilancama, e, a druge nemaju, a sve su one članice istog jedinstvenog tržišta. Dakle, to nema baš smisla, mislim da se moramo fokusirati na e, unifikaciju našeg tržišta. Kad je riječ o kapitalu i, i ograničanjima, malo mi je teško shvatiti mjere koje se predlažu. Bilo bi zapravo prilično teško izračunati vjerojatnost e, da se neće moći e, podmirivati javna dugovanja. Ja mislim da se javni dug zapravo ne može analizirati na taj način da analiziramo bilance banaka. Mislim da bi bilo bolje osigurati bolji nadzor e, i na primjer oslanjajući se na EBU odnosno e, mandate postojećih nadzornih tijela. jako je teško analizirati rizike i pokušati razraditi kolike rizi, koliki su rizici za banke zbog činjenice što u svojim bilancama imaju e, državne dugove. E, Europski sustav osiguranja depozita e, je po mom mišljenju dobra stvar, ali državni dugovi koji se nalaze u bilancama banaka, to treba neutralizirati, odnosno izvaditi van iz e, jednadžba. Hvala lijepa. Pablo Zalo ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja se slažem sa kolegama koji su do sada rekli gotovo sve. Ima samo nekoliko stvari koje želim naglasiti ih smatram važnima. Slažem se s izvjestiteljicom da je ovo kontroverzno izvješće, ali istovremeno je i vrlo važno, neophodno. Dakle, slažem se sa izvjestiteljicom da e, nam je potreban taj treći stup bankovne unije, inače e, bankovna unija neće biti stabilna. Ja se uzdam u izvjestiteljicu da će e, odraditi dobar posao, iako to neće biti lako. Očito je da moramo e, mutualizirati rizik, nema drugog načina, ali istovremeno to je kontroverzno pitanje i e, stvara veliku nesigurnost među kolegama i među zemljama članicama. Dakle, očito nije moguće mutualizirati rizik e, bez da to izaziva protivljenje i otpor. Dakle, e, postoji rizik, međutim da ako to ne učinimo i ako jednostavno ne djelujemo, da to također ima negativne posljedice. Dakle, jednostavno mislim da je pre nama e, teška zadaća, ali imam povjerenje u izvjestiteljicu da će odraditi odličan posao. U redu, hvala, izvrsno. Kostas Marides ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Ja mislim da je ova rasprava, da se vodi o više, a ne samo o europskom sustavu osiguranja depozita. Dakle, ovo nije rasprava samo o tehničkim aspektima toga. Ovo je doduše naša prva rasprava na tu temu. Ali tu moramo raspravljati o više, a ne samo o bankovnoj uniji. Po mom shvaćanju, mi smo ovdje kako bismo stvorili zajednička pravila, ali ta zajednička pravila moraju biti objektivna. I ja mislim da bankovna unija bez trećeg stupa nije samo nepotpuna, nego je i jednostavno e, samo djelomična da ću vam neke primjere. I koji jednostavno pojašnjavaju da je da bi to bilo bila samo djelomična unija bez trećeg stupa je bankovna unija zapravo diskriminatorna prema e, štedišama i indirektno, indirektno diskrimin, e, je diskriminatorna i zato što ne tretiramo privatne banke na isti način e, i ne stvaramo iste uvjete za sve. Jedan primjer, privatna banka na periferiji Europske unije mora se natjecati sa bankom negdje u Njemačkoj, gdje te dve, dvije banke e, imaju jamstva različitih vlada što stvara e, bitne razlike u uvjetima njihovog poslovanja. Ja se sjećam kada smo e, imali saslušanje pred imenovanje e, povjerenika, rasprava je pitanje se postavljalo ne da li će se uvesti europski sustav osiguranja depozita, nego kada. Naravno, postoje razlike i mi smo ih svjesni, ali e, razgovor se nikad nije vodio e, u smjeru da se taj sustav osiguranja nikad ne uvede, nego samo kada. E, nadalje, pitanje moralnog hazarda koje je vrlo legitimno pitanje, ali e, to je upravo razlog zašto imamo prvi i drugi stup, a potom treći stup kako bismo minimirali e, pitanje moralnog hazarda. Ako netko želi, traži bankovnu uniju, bez osiguranja sustava depozita e, znači moralni hazard. S time se, toga moramo biti svjesni. Hvala lijepa. Danuta Hubner ima riječ. Hvala lijepa. Kada Aliza postavlja pitanje zašto, po mom mišljenju je jasno da postoji e, formalna e, obveza, odnosno e, države članice su se obvezale na uvođenje europskog sustava osiguranja depozita kako bi se e, nadzor nad e, bankama kojima smo povjerili e, štedne uloge. Naravno da se moraju pojačati nacionalni sustavi osiguranja depozita jer nacionalni sustavi nemaju dovoljni dovoljne kapacitete i mogu postati insolventni. Znamo iz iskustva e, da je to tako i zato e, kao prirodna posljedica toga nameće se e, potreba uvođenja europskog sustava osiguranja depozita. Druga stvar, ako pogledamo banke koje imaju podružnice u drugim zemljama, osim dakle banke koje posluju prekogranično ako do one e, ako, ako takva jedna banka propadne onda nacionalni sustavi osiguranja depozita moraju jamčiti za depozite u podružnicama na svom teritoriju dakle E, i tu je jasno da zbog prekograničnog karaktera poslovanja velikih banaka da nam je potreban europski sustav. U svakom slučaju ovo je vrlo kompleksna, kompleksno pitanje i e, naravno da ne možemo rizik smanjiti na nulu. E, mislim, zapravo sam iznenađena ovom raspravom. Mislim da je u ovome što je rekao kolega Filip Lambec bilo mnogo toga dobroga s čime se slažem. E, mislim da su nam potrebni e, potreban ovaj mehanizam i trebamo zapravo razgovarati o adekvatnoj orkestraciji, o paralelnim naporima koje trebamo kombinirati kako bismo uspostavili ovaj europski sustav. Hvala lijepa. Notis si ima riječ. Hvala lijepa, rasprava je vrlo zanimljiva. E, ono što nam je potrebno po mom mišljenju je sustav osiguranja depozita, odnosno sustav jamstva. E, dakle sustav koji bi doista štitio štediše u slučaju e, propasti banke. Štediše moraju se moći pouzdati da će im barem izvjesna suma biti e, vraćeno u slučaju propasti njihove banke. Pitanje koje se postavlja po mom mišljenju je moramo dakle zapravo naći načina da izgubljeno da izbjegnemo da e, banke, da neka banka propadne, dakle za to nam je potreban sustav nadzora. Banke koje su izložene e, derivatima i drugim problematičnim financijskim proizvodima kao što je e, njemačka banka dakle nije stvar samo nije samo grčka pogođena i grčke banke ako moramo E, jamčiti za depozite u Grčkoj, onda se moramo pobrinuti da jednostavno banke funkcioniraju na e, ispravan način. E, tu su možda neophodne oštre mjere, možda smanjenje plaća i smanjenje broja radnog mjesta, ali do sada su porezni obveznici, odnosno građani Grčke bili jedini koji su e, nosili teret i e, to, su, to je bilo ogromno opterećenje koje je prebačeno na njih. Imate dakle kredite koji se ne vraćaju zahvaljujući mjerama koje je nametnula trojka i euro e, skupina. Zašto međutim u Grčkoj ne koristimo slična rješenja koja su korištena na primjer u Italiji, a gospodin Draghi je te mjere podržao. E, ABS-ovi su korišteni kao jamstva za, e, u slučaju Italije. Ja sam postavio pitanje gospodinu Dajslu Blumu, međutim nisam zadovoljan odgovorom. Nadao sam se da ću dobiti bolji odgovor od gospodina a jer smatram da je to zanimljivo rješenje koje je primijenjeno u Italiji. Mislim da bi slično rješenje moglo biti upotrebljeno i u Grčkoj, kako ljudi ne bi izgubili sve. Dakle, mislim da tu još ima dosta pitanja i da je važno da nastavimo raspravljati o e, detaljima. Mislim da će, pre, da će predstojeća rasprava biti vrlo zanimljiva, ali moramo doista na ozbiljan način poraditi na uvođenju Europskog sustava osiguranja depozita. Hvala lijepa. Mihajl to ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolegice i kolege. Ova je rasprava doista vrlo zanimljiva e, i napeta. Mislim da postoji slaganje o tome da mi želimo učiniti sve što možemo kako bismo osigurali stabilnost bankavnog sektora u Europi. Međutim, ja se pitam da li te mjere o kojima sada raspravljamo, dakle mutualizacija e, osiguranja depozita, da li je doista neophodna i da li je to pravi sustav. Jer ako se pitamo o uzrocima nestabilnosti u e, banaka u nekim dijelovima Europe, onda vrlo brzo dolazimo do relativno e, velike problematike da, da su banke opterećene e, državnim obveznicama u svojim bilancama e, i tu bi se zapravo trebalo reagirati na način da se e, državnim obveznicama uz državne obveznice kao njihova karakteristika e, da izvjesna doza rizika. Dakle, e, mislim da se za te banke uvođenjem osnovnog sustava osigura, Europskog sustava osiguranja depozita ne bi, e, da to ne bi bilo rješenje tog problema. Ovaj prijedlog komisije je sada užurbano stavljen na, na dnevni red, po, stječe se dojam na neki način previše užurbano, gotovo panično, a postavlja se pitanje a što je sa e, svime što je već usvojeno, a još se ne implementira i nije provedeno, zašto radimo drugi korak prije nego što smo e, učinili prvi korak? E, nacionalni sustavi osiguranja depozita su prvi korak. Inače, se nismo ni trebali baviti donošenjem tog zakonodavstva. Dakle, mislim da to treba analizirati kada se razgovara sa stručnjacima iz komisije, onda oni kažu da, ali imamo e, problem e, da u središtu Europe imamo likvidnost, ali na periferiji Europe nemamo, ali ako je to tome tako, onda se taj problem ne može riješiti pomoću Europskog sustava osiguranja depozita i onda se E, postavlja pitanje da li je ovo što se sada predloži doista rješenje za problem koji imamo. I posljednja stvar koju želim reći, jutros sam imao čast kao e, zamjenik e, predsjednika radne skupine u odboru Inda za male i srednja poduzeća predstaviti jednu studiju e, gdje gdje e, se pokazalo da se zakonodavstvo koje smo do sada donijeli da ima različite učinke na banke ovisno o njihovoj veličini. Dakle, prije nego što sada na brzinu e, uvedemo europski sustav osiguranja depozita, moramo vrlo pažljivo analizirati kakvi bi učinci toga bili na tržišno natjecanje. E, postoje tvrdnje e, da smo mi u Europi ova overbanked, e, predsjedavajući upozorava da je vrijeme isteklo. U redu završit ću. Dakle, činjenica je da mala i srednja poduzeća profitiraju od malih banaka i htio sam upozoriti dakle na aspekt tržišnog natjecanja. Ispričavam se što sam prekoračio vrijeme. Hvala lijepa, Peter Simon ima riječ. E, neprije želim se nadovezati na ovo što je e, kolega prije mene rekao na početku svog izlaganja. Dakle, imamo jedan cilj, želimo ojačati bankovnu uniju. Pitanje kako ćemo to postići je e, ono po čemu se mi ovdje razlikujemo. E, pomogli bi nam kad bi smo razjasnili neka osnovna načela. Mislim da bi moralo biti jasno e, da ono što smo već postigli da ne bismo trebali zaostajati za time. Dakle, depoziti moraju biti zajamčeni. O što se tiče načina funkcioniranja, sadašnji sustav, u sadašnjim sustavom smo postigli nešto što je bez presedana. Mi, naime, ne samo da smo e, zaštitili jedan paybox sustav, nego smo uveli u europsko zakonodavstvo nešto što do sada nije postojalo se u mnogim zemljama Europe u prošlosti pokazalo vrlo korisnim, a to su e, rane e, mjere intervencije i mjere koje su u potpunosti isključile E, posizanje za e, e, novcem poreznih obveznika. Ovo što smo već postigli ne smijemo podcjenjivati, odnosno ne smijemo previše očekivati od ovog novog fonda koji se sada predlaže. Dakle, i u onim zemljama gdje e, nacionalni sustav osiguranja depozita možda još nisu dovoljno snažni, odnosno gdje e, građani nemaju dovoljno povjerenja u, u bankarske sustave, možda u tim zemljama te sustave trebamo pojačati. Međutim, niko neće imati koristi ako u Europi u eurozoni stabilne države na kraju ovog procesa budu slabije nego na početku ovog procesa. O tome moramo voditi računa. A ono o čemu mi kao parlament osobito moramo voditi računa je da nam se ne smije dogoditi ono što nam se dogodilo o, kad je riječ o zakonodavstvu o sanaciji banaka. Mi smo kao parlament doista kritizirali e, to da se pritom nije dovoljno vodilo raz, računa o tome koliki je rizik od pojedinih aktera E, mi smo sad opet u istoj situaciji kao i tada. Mislim da bismo trebali naučiti iz svojih iskustava i zato bi naš e, zahtjev morao biti da u političkom procesu u kojem smo mi uključeni sva ta pitanja budu e, uključena i to na razini su zakonodavaca gdje smo mi jedan od njih. Hvala. Neka pitanja su upućena komisiji. Ovdje je gospodin Patrick Pearson koji će odmah uzeti riječ. Hvala. Neću duljiti. Nakon ove prve vrlo zanimljive razmjene gledišta s odborom imam tri napomene. Prvo, točno je, sadašnja direktiva zahtjeva od Europske komisije reviziju postojeće direktive i iznošenje potrebnih e, nacrta zakonodavstva na najkasnije do 2018. godine. Prijedlog komisije bavi se e, trećim stupom bankovne unije koji za sada nedostaje Imamo jedinstveno nadzorno tijelo za banke koje djeluje, imamo jedinstveno tijelo za sanaciju banaka koje je u problemima, ali nemamo jedinstveni sustav osiguranja depozita za naše građane, dakle za osiguranje njihove štednje kada banke odu stečaj. Komisija smatra da će bez toga ostati povezanost između uh, suverenog duga i banaka E, to će e, mu učiniti stabilnim i vjerodostojnim e, sustav banaka i također pojačati povjerenje građana. Drugo, komisija je pozorno zaslušala ovu dobru razinu gledišta gdje smo čuli dobre zamisli. Trebamo povesti računa i o troškovima bankovnog sektora. Trebamo se upitati kako doprinosi i temeljeni razliku mogu sudjelovati u tome treba odmah e, to pojasniti na samom početku i također trebamo e, razmotriti pitanje moralnog e, rizika. Nacrt Edisa također sadržava jamstva protiv zloupotrebe sustava i predviđena je provedba posveća direktiva prema posljednjim informacijama komisije šest zemalja članica je prenijelo direktivu ovog proljeća. Dakle, trebamo e, razmotriti koja su postojeća, e, koji su postojeći sustavi osiguranja depozita i također e, takozvani Haftungsverbund koji postoji u nekim zemljama članicama i koji treba i dalje na sajti postojati jer značajno pridonosi stabilnosti u tim zemljama članicama. Mi smo nastojali u svojem prijedlogu osvrnuti se na sva ova važna pitanja Dakle, dugoročna provedba do 2024. godine će tome pridonijeti. Komisija se slaže sa onima koji kažu da e, EDIS podrazumeva podjelu rizika, dakle zajednički, zajedničko fiskalno osiguranje. I to je zapravo u osnovi podjela rizika. Komisija se slaže da te mjere treba popratiti i mjerama smanjenja rizika. Komunikacija komisije koja je usvojena je zajedno sa prijedlogom o Edisu jasno pokazuje da trebamo dalje napredovati opcije, tilak, e, zakon e, o stečaju. E, trebamo napredovati u tome i zajedno sa Edisom. Vijeće također je ambiciozno, koliko čujem, E, zauzet će zajedničko stajalište u lipnju, a komisija nastoji konstruktivno surađivati sa Europskim parlamentom i to će na sajti činiti u budućnosti. Hvala. Thank you. I suppose that... Hvala. Nadam se da komisija zadržava e, svoju oblast podnošenja prijedloga. Izvjestiteljica, hvala gospodine predsjedniče i hvala kolegama na njihovim e, opaškama i također hvala Europskoj komisiji. Kada je riječ o rokovima za naš rad, e, imam podršku koliko mi se čini za hodogram koji smo usvojili osim od jednog kluba, no to smo znali i to će nam omogućiti da se temeljito pozabavimo predmetom i da ne gubimo vrijeme ako to i kako možemo izbjeći. Čuli smo doista vrlo relevantne komentare. Mm, kad slušamo neke kolege, steklo bi se dojam da sada depoziti nisu osigurani. Naravno, postoje ograničenja nacionalnih sustava osiguranja, no nemojmo se zavaravati. Obične građane zanima jedino jamstvo za njihovu štednju. Ti sustavi ne čine to savršeno, ali ne bismo smjeli misliti da ništa ne postoji. I mm, ako želite da se osigura vaša štednja, prva faza ili sustav e, koji osigurava potporu likvidnosti doista može to učiniti. Dakle, kolege su pitali kakvi su nam instrumenti potrebni kako bismo riješili to pitanje još boljih e, jamstava za građane. To je još e, otvoreno pitanje i u tom kontekstu EDIS je doista valjan prijedlog. Važna je napomena više kolega koji su rekli da se trebamo pobrinuti da e, to ojača svaki nacionalni sustav. No, želim iznijeti upozorenje. Mnogi su to uspoređivali sa SAD-om, ali SAD nije Europska unija. Mi sada prenosimo nacionalnu razinu na europsku razinu i u tome smo neusporedivi s ostalim regijama. Dakle, e, tražimo jedan instrument koji će prebaciti, e, ako tražimo neki instrument koji će se prebaciti sa nacionalne razine na europsku, onda to neće uspjeti. Dakle, e, trebamo se pobrinuti da se preuzme odgovornosti na nacionalnoj razini i na europskoj razini. Nije to ili ili, nego i i. I još nešto o miješanju. Mnogi su klubovi se osvrnuli na to i doista mi je to bilo drago što su se spominjali elementi poput zakona o stečaju. To su doista e, mnogi klubovi se pokazali spremnima preuzeti u svojim prijedlozima. Dakle, treba riješiti taj jaz između zakonodavnog prijedloga i e, komunikacije i s više strana postavilo se pitanje suverenog rizika i MPL-ova koji e, se zapravo ne nalaze u komunikaciji komisije o javna tajna. E, moram prenijeti jedno svoje iskustvo, odnosno želim se nadovezati na ono što je rekla kolegica koja se iznenadila time što se složila sa gospodinom Lambertsom. E, no, ja se slažem isto sa više aspekata njegovog govora, odnosno u tome da treba, da je potrebno govoriti na pitanje kako povezati smanjenje rizika sa Edison i tu se slažem također i sa Mm, pitanjem e, ublažavanja rizika kada je riječ o doprinosima fondu. Na tome trebamo još poraditi. Naravno, gospodine Ferber, e, cijelo pitanje onih koji su za, protiv i onih koji su još neodlučni. E, pitanje također europskog nadzora i nacionalnog nadzora je nešto što, što treba još razjasniti i gospodine Simon, cijenim vaše iskustvo u ovom predmetu i uvažavam vaše napomene o delegiranim i provedbenim aktima i o ključnim elementima kada je riječ o onome što se ugrađuje u zakonodavstvo i doista razumijem vaše upozorenje da ne ponavljamo greške koje možemo izbjeći. Evo, radujem se budućoj suradnji i nadam se da ćemo u istom duhu i nastaviti. Hvala. Ovo je bila zanimljiva rasprava i također je završena na vrijeme. Naravno, ova tema zaslužuje veliku pozornost i Zanimalo bi me kasnije raspraviti o nekim pitanjima koja su postavljena u raspravi. Teško mi je bilo shvatiti kako možemo riješiti pitanje e, smanjenja rizika povećanjem kapitala banaka, a e, ne smanjivanjem mogućnosti neotplate suverenog duga. Jer ako dođe do neotplate suverenog duga, mislim da će to pogoditi banke, tako da je problem drugčiji. Dakle, promjena praga neće promijeniti činjenicu da ako dođe do neoplate takvog duga da će to ugroziti financijsku stabilnost. Naravno, slažem se s gospodinom Fernandesom da nam e, treba e, jedna opsežna rasprava o tome, no nismo još dobili prijedlog. U izvješću o bankovnoj uniji imamo uravnotežen tekst u tome, kao što vjerojatno i znate. No, imamo još više vremena za raspravu kao i o drugim pitanjima koja su postavljena u ovoj prvoj razmjeni gledišta. Druga će se održati 7. travnja. Imamo ovdje kalendar sa javnom raspravom e, koja će se odlučiti e, kasnije. Biće da će to biti 23. ili 24. E, svibnja i 6.10. je rok za podnošenje amandmana. Ja sada neću to komentirati, no ipak moram reći 26.9. i 6.10. za ulaganje amandmana su dosta kratki rokovi s obzirom na važnost ove ovaj, tematike predlažem možda da bi se ti rokovi mogli pomaknuti, neću sada ulaziti u to, ali e, toliko mjeseci za izradu izvješća, onda samo nekoliko dana za ulaganje amandmana mislim da nije u redu, mislim da bi zastupnicima trebalo više vremena za pripremu amandmana, no ne moramo sada o tome odlučiti. Dakle, za danas možemo završiti ovu razmjenu gledišta. I prelazimo se na sljedeću točku na dnevnom redu. Imamo još jedno izvješće. Stvarno pretjerujete s tim izvješćima. Zapravo imamo još dva izvješća, ne samo jedno. As you know, we have uh, a... To što znate, trebamo raspraviti o dva izvješća kojima se izmjenjuje dopunje direktiva MIFID i uredba MIFIR ne moram objašnjavati zašto smo ovdje i što je na kocki. Izvjestitelj će to učiniti. Kao što znate, odlučili smo da nećemo imati pojednostavljeni postupak. Imamo također još jedan amandman izvjestitelja. Dakle, Markus, e, molim te, objasni nam svoj prijedlog. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, drage kolegice i kolege zapravo samo htio se riješiti teme MIFID koncem prošle godine. E, to je bio plan, ali e, niti je komisija do sada podasrela prijedloge svih delegiranih akata, e, niti imamo odgovarajuće provedbene standarde, a Prošle godine u listopadu dobili smo informaciju da možemo očekivati e, odlaganje kod e, implementacije MIFID-a. Iznenađen sam što je trajalo četiri mjeseca dok je komisija e, predložila ovaj opsežni zakonodavni prijedlog. Žao mi je što je prošlo toliko vremena ja bih pokušao da e, to malo ubrzamo. Dakle, čim smo dobili prijedlog komisije, bacio sam se na posao i e, napisao prijedlog e, rezolucije i tako da je on već danas pred vama. Dakle, E, vremenski okvir e, nikad zapravo nije problem, nije bio problem u vezi sa MIFIDom nego druge institucije van Europskog parlamenta. U svakom slučaju, e, što se tiče same stvari mogu biti kratak, mi smo pregovarački tim e, sa predstavnicima svih klubova zastupnika pozabavio se ovom temom i razgovarao o tome kako ćemo reagirati na prijedlog komisije i mi smo e, obavijestili komisiju da bismo teška srca ali ipak mogli podržati prijedlog da se e, odlož da, da bismo mogli podržati odlaganje za jednu godinu međutim sada E, je došao prijedlog da e, odlaganje bude za dvije godine. Dakle, očito da ne bi došlo do daljnjih odlaganja ponovo i ponovo, ja kao izvjestitelj moram reći da na to sigurno ne bih pristao, odnosno to ne bih podržao, a i ESMA je do sada e, zapravo ostala suzdržana, odnosno uopće nije komentirala, odnosno mm, nije se uopće izrazila, e, jer što i nije njezin posao, njezin je posao samo to implementirati. Dakle, u tom pogledu e, ovaj prijedlog komisije je u okvirima onoga o čemu smo prethodno razgovarali sa komisijom. E, datum e, provedbe se dakle mora također ponovo e, prilagoditi jer nam nedostaju još i e, mjere za drugu fazu, drugu razinu. Dakle, moj je prijedlog da se i taj datum odgodi jer zemlje članice uopće ne mogu provesti E, ovo što trebaju provesti u zadanom roku jer odgovarajući dokumenti uopće još nisu na raspolaganju. E, dakle, možda će sad neki reći da bismo možda odmah mogli ovom prilikom e, obaviti reviziju cijelog Mifida, međutim ako pročitate moj predlik vidjet ćete da ja nisam tog mišljenja jer ako počnemo sada s time, za godinu dana sigurno nećemo biti gotovi. Dakle, moj prijedlog u ovom mom nacrtu izvješća je da se sad koncentriramo na ono o čemu se sad radi, a to je naime datum. Ja još nisam imao priliku, to će biti slučaj sutra, razgovarati sa nizozemskim predsjedništvom, jer zanima me kakav je njihov vremenski plan, još nisam ništa čuo, kakve oni konkretne predođbe imaju. Bilo bi mi drago ako i vijeće bude e, jednako ambiciozno u e, e, bavljenju ovom temom, u tom slučaju ćemo se moći složiti, dakle vijeće i parlament ja kao izvjestitelj ne želim dati doprinos daljnjem odlaganju. Eto, toliko o ova dva nacrta izvješća. izvješća ja se nadam da su to posljednja izvješća na temu Mifida e, s kojima se ja moram baviti. E, već sad slavimo gotovo petogodišnji jubilej bavljenja E, mifidom, a zapravo bismo mogli slaviti samo kad bi stvari već bile dovršene, ali nisu. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa. Hvala. U ime Annelize Dodds, koja je rodila prekrasnu djevojčicu, ako ne griješim. I znamo da je prekrasna jer je poslala slike. Da, e, kolegica Analiz i ovo su zna da je istina. Dakle, rodila je Izabelu početkom mjeseca. I obje su dobro, Markuse. Evo, ja ću pročitati njezino pismo. Mifid i Mifir e, su dva od naj, najobuhvatnijih e, zakonodavnih akata koji su donesene nakon krize. Dakle, e, to je zakonodavstvo koje je bilo doneseno što prije i e, tek prije nešto, e, nešto više od šest mjeseci smo u ovom odboru čuli od ESME i od komisije da smatraju da neće moći ispuniti rok od 30. siječnja 2017. godine. Mi smo radili na ovom predmetu, sastajali se sa ESMOM i sa komisijom gotovo svakog mjeseca i Iznenadilo nas je to što nije spomenuto ni na jednom od sastanaka, no nastavili smo vidjeti što možemo učiniti kako bismo osigurali financijsku stabilnost, ojačali zaštitu ulagatelja i osigurali glanko funkcioniranje tržišta i pružili industriji pravnu sigurnost. Uzevši u obzir sve to, Europski parlament e, je u svojem pismu 27.11.2015. E, godine mm, jasno rekao u ime cijelog pregovaračkog tima da, e, iako je razočaran činjenicom što je kašnjeno bilo potrebno i da žali što je zbog toga o tome informiran tek kasno, da pristaje ipak na takvo kašnjenje po dva uvjeta, odnosno da komisija redovno izvješćuje parlament o procesu provedbe, što uključuje također i sveobuhvatni projektni plan i e, ključne e, miljokaze e, kako bismo do kraja godine znali kako će teći iduća godina. I također komisija i industrija trebaju biti spremni za novi rok od siječnja 2018. godine. E, jasno je da ne smije biti daljnjeg, daljnjih odgoda i komisija je e, razradila jedan dokument koji će pomoći u tome što cijenimo, ali treba nam više detalja u budućnosti kako bismo bili sigurni da će se ti relevantni rokovi ispuniti. Drugo, Jasno smo rekli da će parlament eh, razmotriti produljenje MIFIDA 2 i MIRFIRA jedino ako komisija usvoji eh, potrebno zakonodavstvo na drugoj razini što prije. I ako komisija usvoji i zabrinutosti parlamenta koje je iskazao u nizu pisama ESME i komisiji. Do dana današnjega zakonodavstvo na drugoj razini nije usvojeno i komisija nas nije razuvjerila da su doista uvažene naše napomene. Želimo predovati što, što brže kako bismo pružili pravnu sigurnost industriji koja mora provesti ovu veliku reformu načina na koji posluju velika tržišta u Europi. I u tom kontekstu dva uvjeta parlamenta moraju se ispoštovati. Dakle, socijalisti pozdravljaju izvješće gospodina Ferbera i također njegovu spremnost na suradnju. U pogledu njegovog izvješća smatramo da je važno izmijeniti tekst MIFIRA na prvoj razini kako bismo uzeli u obzir i e, postupanje sa paketnim transakcijama u režimu transparentnosti prije e, trgovinske transakcije i to mislim da uživa i potporu više klubova. Zbog toga ćemo uložiti amandmane na ovo pitanje i nadamo se da će ti amandmani dobiti vašu potporu. Osim toga, u vezi sa MIFIDom 2 postavljaju se pitanja o e, režimu izvedenica za e, trgovinsku robu i mi smo tu jasno iznijeli svoje zabrinutosti u više navrata i mhm. one su također iznesene u pismima koja su poslana u ime e, cijelog pregovaračkog tima i ESMI i komisiji. Komisiju molimo da nas informira o tome kako je uvažila ono što smo daveli u pismima u svojim nacrtima zakonodavstva na drugoj razini, a još, još prijediti vaše čestitke i analize i njezinoj bebi. Hvala, Kate Swedburn. Hvala gospodine predsjedniče i u potpunosti se slažem sa izvjestiteljicom e, i sa analizinim komentarima, odnosno da treba voditi e, računa o zahtjevu, dakle da 18 zemalja članica ispoštuje provedbu mifid i mifir Kada je riječ o, odredbama na razini 2, <clears throat> još nije jasno što će komisija odrediti i nije razumno onda očekivati da bez toga zemlje članice provedu ovo zakonodavstvo. E, no, e, to nije izgovor da se sada prerađuju tekstovi koji su dogovoreni među su zakonodavcima tijekom napornih pregovora i mislim da ne bismo sada htjeli započinjati ponovno cijeli proces. Evo, mislim da se i izvjestitelji slaže sa mnom. No, ipak, postoji neki broj slučajeva gdje pravno tumačenje teksta ne odgovara onome što smo namjeravali i na to ukazuju i ESMA i nacionalna nadzorna tijela i ja podupirem e, ESMU e, u zahtjevima da se omogući paralelni tretman za e, paketnu trgovinu. Dakle, nerazumno da se takva trgovina može sada koristiti odgodom nakon transakcije, ali ne odustajanjem prije transakcije. Dakle, na taj način e, će trebati rješavati dugoročne odgovornosti obveze i to ne smije zapriječiti zakonodavstvo i njegovo tumačenje. No, također e, postoji još jedno pitanje koje treba riješiti, a to je odredba koja se odnosi na trgovačka poduzeća sa visokom e, frekvencijom E, koja pokušavaju zaštititi i osigurati od rizika. Dakle, poduzeća koja sada E, kupuju proizvode po e, stranim tečajevima trebala bi se vratiti na e, OTC tržišta kako ne bi ušla u kategorizaciju MIFID poduzeća jer onda trebaju odgovoriti na direktivu od kapitalnim zahtjevima i također gube sva izuzeća iz MIFIRA koja je parlament nastojao dobiti za ta poduzeća. Dakle, mislim da ćemo naći odgovore na ta mala pitanja i na pitanje pravnog tumačenja i na to bih bila zahvalna. Dakle, ne tražim eh, da se ponovno eh, razmatra MIFID, ali postoje problemi u pravnom tumačenju. I zbog toga mi moramo kao zakonodavci imati dovoljnu političku volju da riješimo ta pitanja. Thank you. Hvala, evo Peter, izvoli. Evo pred korim glas. Like to thank the for tabling the draft report so quickly. Zahvaljuje izvjestitelj što tako brzo izradio, što tako brzo izrađuje nakon komisijnog prijedloga mora dati jasno tumađenje pravila dakle za nacionalne regulatore, za dionike na tržištu, što prije kada je riječ dakle o datumu stupanja na snagu ovog zakonodavnog akta. Međutim, zabrinjavaju postupanje prema paketnim transakcijama i podržava promjene na prvoj razini. Dakle, tu je riječ o mogućim odricanjima od e, transakcije. ju što će raditi sa izvjestiteljem i drugim članovima pregovaračkog tima vezano uz ova pitanja tijekom e, idućeg razdoblja. Hvala lijepa. Hvala. Fabio Demazi, izvolite. S moje strane čestitke analiz. Ona je Ja želim li doista čestitati. Dobro je što se tiče ovog izvješća da će se nastaviti sa provedbom onoga što je dogovoreno na prvoj razini, to je sve s moje strane. So we can give quickly the floor to Tilman Loider, the commission. Tilman ima riječ iz e, komisije, izvolite. Evo samo nekoliko komentara. Pozabavite se s našim kalendarom i brzinom kojom ga obavljamo. Jasno nam je da ste brži od nas kada biste znali kroz koje postupke sve prolazimo prije nego što donesemo zakonodavni prijedlog. Možda biste imali malo više razumijevanja za nas koji dolazimo ovdje. Ovo je, e, čini se sporo, ali zapravo je doista brzo kada se usporedi s nekim drugim zakonodavnim aktima. Neću samo sada baviti dubinskim promjenama mogućim u ovom paketu. Ja sam vidio pet različitih e, definicija toga što bi trebala biti paketna transakcija. Zato upozoravam da svaka, svaki dionik iz industrije ima vlastitu definiciju. Trebali bismo se paziti da ne upadnemo u tu zamku. Potom e, sekundarno zakonodavstvo, tri delegirana akta su u pripremi, oni su skoro gotovi. Sada se bavimo posljednjim detaljima i doći će no, lagane odgode zbog prijevoda, moramo prevesti na 28 jezika i to će nas e, stajati barem još jednog mjeseca zakašnjenja. Što se tiče RTS-a, mi smo razgovarali sa ESMOM u više navrata, dakle o transparentnosti ovih instrumenata, o pozicijama limita imamo vrlo, vrlo strog kalendar, ne smijemo dakle ugroziti e, rad na ovim dokumentima, to je ljeto ove godine. Vrlo teško je sve obuhvatiti i vidjeti ESMU da nam to sve vrati i kao moramo paziti da ne dođe do službenog odbijanja i trebali bismo to završiti do ljeta ove godine. Koliko izađemo u susret ovim zahtjevima koji su tražili, to onda traži da postignemo i sporazum sa ESMOM, ukoliko dakle pokrenemo postupak odbijanja, nećemo uspjeti ispuniti rokove, ali mi smo u kontaktu njima kada je riječ o ovim e, stvarima, međutim teško ih je riješiti u tako kratkom vremenu. Thank you, reporter. Ja, film Hvala, reći ima izvjestitelj. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Očito je e, teško progurati nešto kroz komisiju, ja suosjećam s vama, ali mi moramo stvari progurati kroz parlament, ali o tome se danas ne radi. Dakle, primio sam na znanje želje različitih kolegica i kolega da se ipak porazgovara o nekim temama. E, također ću naravno razgovarati sa nizozemskim predsjedništvom E, u svakom slučaju uspjeti možemo samo ako e, budemo djelovali brzo, nikako ako budemo e, morali sada imati više mjesečne pregovore. u svakom slučaju pod nekim e, pojmovima i naslovima očito e, različiti ljudi podrazumijevaju različite stvari e, meni bi u svakom slučaju bilo drago neovisno o svemu da komisija u području mjera na razini 2 kad bi komisija se dakle pridržavala vremenskog vremenskih okvira koji su dogovoreni što se tiče delegiranih i provedbenih akata i regulatornih standarda e, jer s njima se želimo intenzivno pozabaviti, ali to je jedna druga, drugo poglavlje van ovoga o čemu sad razgovaramo. U svakom slučaju hvala lijepa svim kolegama koji su sudjelovali u raspravu koji, koja je pokazala da su nas sati i sati koje smo presjedili skupa radeći na ovome da su nas zbližili i približili i veselim se naše buduće suradnje. Thank you. Uh... Hvala vam. Možemo dovršiti naš našu raspravu o ovom izvješću. Postupak se vodi isključivo na engleskom jeziku. Želimo se brzo pozabaviti ovim prijedlogom. Amandmani se dakle moraju ručno podnositi. Tajništvo će tu dati određene savjete. Rokovi su kako slijedi, rok podnošenja amandmana do 29. veljače, pet popodne, razmatranje 16. 17. ožujka i Glasovanje odmah nakon, a što se tiče plenarne sjednice tek se trebaju potvrditi rokovi. Hvala lijepo, sastanak je završen. Idući sastanak je 15. i 16. ožujka.